Dakle, u skladu sa člankom poslovnika 231 stavak 4 nije bilo zahtjeva da se glasa o ispravku koji je jučer najavljen, dakle jučer u pet popodne i stoga se on smatra usvojenim. Sad